Bien, queridos colegas. kolege. E, kolege, molim da počnemo sa današnjim e, popodnevnim dijelom sastanka. Molim za mir. Kao što sam rekao, počinjemo sa sastankom. E, imamo jedan privremeni vakum e, u ovom odboru što se zbog e, izbora, u parlamentarnih izbora u Njemačkom. Dobili ste svi prijedlog dnevnog reda, nadam se da ga možemo usvojiti. Dopustite da ponovim E, imamo sad manjak članova e, iz Njemačke i zato ja predsjedam sastanku. E, sutra bi trebalo da Elmar Brok bude ovdje. To je sve što imam reći na temu dnevnog reda. Dakle, ako nemate primjedbi, možemo preći na točku dnevnog reda 3, usvajanje zapisnika prethodnog sastanka od 28.8. Ako nema primjedbi do kraja sastanka, smatrat će se da je taj zapisnik usvojen. Točka 4. E, budućnost odnose između Europske unije i ASEANA. Rok za ulaganje amandmana je zapravo prošao, to je bio 10. rujna. Dobili smo 112 amandmana je uloženo i imate ih u materijalima koje ste dobili. Izvjestitelj je gospodin Butikofa, on je tu, nazočan je. E, ja mu se zahvaljujem što se potrudio doputovati nakon jučerašnjih izbora u Njemačkoj. I bez daljnjeg odlaganja ću mu riječ da nam iznese svoje poglede na 112 amandmana koji su uloženi, siguran sam da radi na kompromisima. Izvolite gospodine Butikofa, imate riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Nakon nakon jučerašnjeg e, dana, uzbudljog dana izbora, lijepo je doći u Brisel i baviti se ugodnim stvarima. Želim vam vrlo kratko e, iznijeti stanje postupka. E, po mom brojanju dobili smo zapravo 113 amandmana e, na kojima se najprije želim zahvaliti. Ja sam se intenzivno pozabavio tim amandmanima. i e, formulirao sam kompromisne amandmane i nadam se da ćemo se uspjeti e, razgovarati o njima u Strasburu sljedeći tjedan e, i nadam se da ćemo oko polovice od tih 113 uloženih amandmana uspjeti povezati u te kompromise i po mojoj privremenoj e, listi za glasanje vidim da nema možda ni 20 amandmana koji bi mogli biti kontroverzni i zato mislim da ćemo uspjeti doći do jednog vrlo dobrog rezultata. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine Butikofa. E, a sada ću riječ dati izvjestiteljima u sjeni iz e, svih klubova zastupnika, najprije gospođa Jekle. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući i srdačno zahvaljujem kolegi Butikoferu. E, također mi je drago što sam danas ovdje u Briselu, iako su izbori za naš e, bolje prošli, ali ovdje se naš rad sasvim normalno nastavlja. E, za mene su važne tri točke, odnosno e, zemlje ASEANA su naši partneri u gospodarskom smislu, u smislu sigurnosti, u političkom smislu, partneri su za nas e, kao parlamentarce jer mi surađujemo sa njihovim parlamentarcima i četvrta stvar a to je za mene odlučujuće sve točke koje smo razradili tiču se odlučujućih dijelova naših odnosa i zato smatram E, da ovo izvješće e, treba biti formulirano na jedan općenit način i ne ulaziti u detalje i u pojedinosti. I zato bih e, predložila kolegi Butikoferu da na taj način pojedine dijelove izvještaja koje se tiču pojedinih država E, da ih e, pretvorimo na, e, preformuliramo na taj način da imamo, da se fokusiramo na ASEAN u cjelini. U moje ime želim reći da sam se, da ću se sa mojim klubom zastupnika još razgovarati o tome i da se, i mi ćemo sigurno doprinijeti, dati jedan dobar doprinos e, uspjehu ovom, ovog izvješća. A sada riječ ima u ime socijaliste demokrata e, gospođa Gomeš. Ja zapravo govorim u ime našeg izvjestitelja u Sjeni koji danas nije mogao biti e, prisutan. E, dakle, on misli da je izvješće dobro, odnosno e, zamolim me da prenesem čestitke gospodinu Butikoferu da je izvješće uravnoteženo i mislim da se on misli da se treba koncentrirati na samo nekoliko relevantnijih točaka kako bismo e, postigli e, kompromise. Njegovo viđenje je da moramo um, imati u vidu naše odnose sa zemljama Asijana i da vidljivost uh, politike Europske unije treba biti povećana u cijeloj regiji. On vjeruje da je u ovom kontekstu važno poticati aktivnosti koje potiču uključiv i održiv rast. E, nadalje, naravno, dijalog sa svim zemljama članicama i misli da je važno priznati e, e, standarde koji se tiču zaštite okoliša, koje se tiču socijalnih E, socijalne situacije što naravno treba uključivati i nacionalne i e, međunarodne korporacije koje su aktivne u, regiji e, i što se tiče primjene načela Ujedinjenih naroda Naravno, postoje neke zemlje ASEANA gdje e, sindikati postaju sve relevantniji, gdje igraju e, vrlo pozitivnu ulogu i sve veću ulogu. Na primjer, primjer je za to Indonezija. Ali ima i drugih članica ASEANA gdje su sindikati zapravo izloženi pritisku, odnosno e, e, potisnuti. Tako da ljudska prava općenito i ljudska prava zapravo e, većine stanovništva, a to, to su žene i djevojke, trebaju biti prioritet i sve što može biti doprinijeti e, razmini studenata i direktnim kontaktima između e, naših i njihovih naroda, primjerice programe Erasmus Mundus e, na akademskoj razini, dakle što će omogućiti bolje kontakte između europskih i azijskih akademskih građava. To su stvari koje me kolega zamolio da prenesem i ja se također e, slažem s njim, odnosno potpisujem i ja to što je on rekao. Hvala gospođo Gomez, a sada gospodin Gomez, e, Watson. Ja sam u istoj situaciji kao gospođa Gomeš, ja nisam bio izvjestitelj u Sjeni za ovo izvješće, ali nažalost naš izvjestitelj u Sjeni nije bio nije u mogućnosti danas biti ovdje. Dakle, u njegovo ime i u ime našeg kluba zastupnika želim čestitati gospodinu Butikoferu na ovom vrlo sveobuhvatnom izvješću. Moj klub zastupnika smatra da je e, da je prilično komična jedna formulacija gdje se spominje e, spominje bez obzira na unutarnje e, razlike e, mi smatramo to komično jer naravno i u Europskoj uniji postoje unutarnje razlike. Mi podržavamo prijedlog izvjestitelja da se imenuje E, šef delegacije Europske unije za ASEAN. E, mi smo malo e, više skeptični u pogledu međuparlamentarne skupštine Europske unije i ASEANA, ali kako vjerujem da je bilo kakav kontakt između parlamentaraca bolji nego nikakav mi ćemo naravno igrati aktivnu ulogu ako do takvih suradnje i kontakata dođe. Želimo naglasiti važnost e, e, e, Evropsko-azijske fundacije koja radi već 15 godina i to odlično radi. Možda to nije dovoljno priznato i sigurno je da nije dovoljno E, dobilo dovoljno podrške od Europske unije, a u svakom slučaju oni e, rade na e, suradnji, razmjeni i kontaktima između naših naroda. Ono što se na tom polju događa je manje nego sa nekim drugim dijelovima svijeta. Osobito pozdravljamo E, to što izvjestitelj inzistira na tome da moramo e, poduprijeti osnivanje međuvladinog povjerenstva za ljudska prava u zemljama asana ovaj parlament i Europska unija e, možda može imati veću važniju ulogu dugoročno gledano e, u suradnji sa, u tom pogledu sa zemljama Asena nego što možemo imati sa zemljama Sjeverne Afrike. Dakle, e, mi zapravo podržavamo ovo izvješće i čestitam gospodinu koferu na e, poslu koje je obavio. Hvala lijepa. Gospođa Martin nije ovdje, ali u njezino ime će govoriti gospodin Tenok. Ja govorim u ime Suzi De Martini koja danas nije mogla biti ovdje. Ona je bila e, e, naš izvjestitelj u Sjeni u ime kluba zastupnika ECR-a. Ja također želim čestitati gospodinu koferu na ovom ravnoteženom e, izvješću i sviđa mi se općenito e, ovo što taj što to izvješće predlaže i naglašava. E, dakle, Azija što se tiče budućnosti i prosperiteta, e, trebaju nam bliži kontakti i suradnja jer azijske zemlje E, su nova gospodarstva koja e, ekspandiraju i igraju sve veću ulogu. E, naravno oni pokušavaju donekle imitirati neke naše koncepte kao što su jedinstveno tržište Osobito mi se sviđa pasus 14 e, koji se tiče e, učenja engleskog jezika. Engleski je sve više i više globalni jezik koji više ne pripada samo e, Ujedinjenom kraljevstvu. U drugim regijama je postao zapravo lingva franka što uključuje i jugoistočnu Aziju. U paragrafu 6 se govori o međuparlamentarnoj skupštini EU ASEAN. E, ja sam u jednom svom izvješću prije deset godina e, govorio o tome to se međutim pokazalo e, ne samo pozitivnim jer je često to vrlo skupo, a e, obzirom na pomanjkanje vremena e, koje imamo i sredstava bit će teško izvodiva ta suradnja. Međutim, ako vodimo paralelno i bilateralnu i multilateralnu suradnju na tom e, polju, mislim da je to nepotreban paralelizam. Meni osobno je draži model koji primjenjuje Kongres SAD-a e, gdje se gdje, na koji način bismo mogli bolje upotrebljavati novac poreznih obveznika. U pasusu 19 E, naravno, ja e, sam svjestan toga da ste vi član kluba zastupnika zelenih. Međutim, trebamo biti oprezni da se ne miješamo unutarnje stvari e, u zemljama ASEANA. Dakle, skupa sa Suzi de Martini ja sam potpisao sve njezine priloge ovom izvješću, ali sve u svemu mi ovo izvješće smatramo dobrim i pozitivnim. Hvala lijepa. Gospodine Tenok, ne znam da li još netko od članova odbora želi riječ. Ako to nije slučaj, onda e, riječ dajem predstavniku službe za vanjsko djelovanje, gospodinu Trisnasu. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući, cijenjeni članovi odbora. Želim samo podvući da mi pozdravljam ovo izvješće o budućnosti EU-ASEAN odnosa koji je u skladu sa našim razmišljanjem. Pozdravljamo sugestije da se zapravo unapredi naši odnosi sa ASEANom e, koje zemlje mi smatramo prirodnim partnerima Evropske unije e, kako je od kako je od 2012. došlo do velikog zamaha u razvoju tih odnosa dakle potpisivanje nekih sporazuma, veliki broj posjeta na visokoj razini, a u sljedećim mjesecima e, nadamo se da će taj zamah e, biti zadržan. bit će održani još neki e, sastanci na ministarskoj razini i naša suradnja će biti proširena na neke nove područja na primjer na e, neke sigurnosne teme koje dosta tradicionalno nisu bile e, područje suradnje. Možda samo jedna mala e, stvar u pasosu 25 Eh, koje se tiče eh, naroda Rohinga. Mislim da bi tu moglo se nešto malo izmijeniti kako bi formulacija bila malo uravnoteženija, ali u cijelosti mi ovo izvješće podržavamo. Eh, uz gospodine u vaše dopuštenje htio bih dati riječ i predstavniku komisije. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući izmjene koje su predložene e, u ovom izvješću u skladu su sa e, već postojećom suradnjom i sa onom koju e, mi imamo u planu za budućnost. Dakle, mi pozdravljamo ovu ovaj predlog rezolucije kao jedan zanimljiv i vrlo uravnotežen tekst što se tiče E, budućih perioda, odnosno e, od 2014. nadalje, smjer koji je dogovoren sa dionicima iz e, ASEANA je u skladu sa onim što iznosi ovaj tekst. Mogla bi biti tri područja podrške jedno područje bi bilo regionalna integracija, odnosno naša iskustva e, tamo gdje su relevantna. Druga komponenta je, su klimatske promjene, odnosno e, e, borba protiv klimatskih promjena a to je povezano naravno sa e, problemima sa zaštitom okoliša i sa ranjivošću urbanih područja i treće široko područje koje se iskristalizirao iz preliminarnih e, razgovora e, je jedna poboljšanje dijaloga što je naglasio i moj kolega iz službe za vanjske djelovanje. Dakle, ovo je vrlo zanimljiva rezolucija i e, mi se želimo e, zahvaliti na njoj. Hvala lijepa predstavnicima službe za vanjsko djelovanje i e, komisije. Prije nego što riječ ponovo dam izvjestitelju, gospodinu Butikoferu, samo sam htio reagirati na neš, neke od stvari koje su iznesene. E, izvjestitelj predlaže da se e, ustanovi međuparlamentarna suradnja, odnosno da se ustanovi e, međuparlamentarna skupština. E, ka, po uzoru na Eurolat, Euro i tako dalje. I onda su neki rekli da je potrebno racionalizirati rad tih nekih međuparlamentarnih skupština. Naravno, ne možemo marginalizirati regiju koja je tako važna kao ASEAN. I naš fokus na ovu regiju mora na primjer poprimiti formu međuparlamentarne skupštine, ali u smislu toga kako ćemo organizirati taj rad, to mora biti u skladu sa e, situacijom. A sad bih ponovo riječ dao gospodinu Butikoferu. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Samo sam htio e, reći nekoliko primjedbi. Prva je se tiče komentara nekih e, kolega, ja želim zahvaliti svima na vašim doprinosima i vašim ljubaznim e, komentarima i primjedbama. Gospodin Leichtfried nije mogao uložiti svoje amandmane na vrijeme ja pokušavam neke od njegovih ideja integrirati u kompromisne amandmane gdje god je moguće, ali možda ću pokušati i sam predložiti neke od njegovih amandmana kao moje usmene amandmane. Samo sam to htio Um, e, obavijestiti sve na koji način ću e, se postaviti prema tome e, u vezi s ovim što je rekla gospođa Jekle o tome da izvješće treba biti općenito generalizirano a ne baviti se detaljima i pojedinostima moj pristup je da bi konkretni primjeri E, su spomenuti samo onda ako su primjenjivi i e, na e, cjelinu ASEANA, dakle oni su od simbolične važnosti i zato su navedeni. Ne tiču se samo bilateralnih odnosa nego i odnosa sa drugim zemljama. Kao treće, E, pristupilo mi je, su mi ljudi s nekoliko strana i pitali me zašto u ovom izvješću i se toliko malo spominje trgovina, trgovinska razmjena. Naravno, izvješće nije fokusirano na trgovinsku razmjenu, iako je to važna, važna dimenzija naših odnosa, ali ono što moramo e, objasniti je da u izvjesnoj mjeri smo ograničeni e, nadležnošću ovog odbora. Mi nismo odbor za međunarodnu trgovinu. Ja sam se nadao da ću dobiti tu mišljenje e, odbora nadležnog za međunarodnu trgovinu i da ću ih moći uključiti u izvješće. E, mi ćemo se u Strasburu sastati sa svih deset veleposlanika zemalja ASEANA i e, imati prilike raspraviti o ovom izvješću. Od njih sam već dobio e, komentare i jako dobar input koji e, ćemo naravno uzeti u obzir. U vezi s ovim što je rekao gospodin Tenok, općenito govoreći ja bih se vjerojatno vrlo lako mogao složiti s vama o promjeni kompletnog sustava. Ne znam međutim koliko bismo bili popularni kad bismo to učinili. Što se tiče usporedbe koju je e, dao predsjedavajući sa drugim regijama, mislim da moramo tu biti e, osjetljivi na diplomatski kontekst ako uđemo u ako imamo parlamentarne međuparlamentarne skupštine sa različitim regijama i tvrdimo da nam je eh, ASEAN osobito važna regija onda moramo voditi računa da eh, ne budemo krivo shvaćeni E, da nam je važnost ove regije možda manja za nas uspred s drugim regijama ako odustanemo od međuparlamentarne skupštine sa ASEANom. Što se tiče stavka 25, e, obećao sam da ću e, preformulirati ovaj, ovaj tekst u kompromisu i nadam se da će time svi biti onda zadovoljni. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospodine Butikofer. Ja sam e, zabilježio komentare koji su kolege iznijeli. Gospodine Butikofer, da li se slažete s tim da 2. E, listopada bude rok za e, kompromisne amandmane. Ako se slažete s time, možemo preći na točku dnevnog reda 5. Dakle, e, sveobuhvatno partnerstvo i suradnja između Europske unije i Republike Indonezije. Komisija je dobila mandat za pregovore o sklapanju sporazuma s Indonezijom koji su zaključeni 2007. Program je usvojen 2009. I sada je na parlamentu da da suglasnost sporazumu. Htio bih istaknuti da je prošlo dosta vremena od kad je ispregovaran tekst sporazuma i trenutka kada je tekst došao u parlament. Mislim da bismo trebali ići na kraće rokove, to je moje mišljenje. Vjerojatno nije potrebno naglašavati važnost Indonezije, 240 milijuna stanovnika, od kojih su 90% muslimanske vjeroispovijesti. Riječ je o vrlo značajnoj zemlji u smislu geostrateške važnosti. Što se tiče samog sporazuma, e, dogovoreno je da ćemo sastaviti privremeno izvješće koje će sadržavati glavne prioritete i područja u kojima je postignut napredak i da krenem s ovom raspravom dajem najprije riječ izvjestiteljici Ami Gomez. Hvala. The gap that you just Činjenica da je prošlo dosta vremena od potpisivanja sporazuma i trenutka kada je tekst predočen parlamentu za suglasnost zapravo ima veze sa samim postupkom ratifikacija. Rečeno mi je da je u ovoj fazi 26 od 28, ne ispričavam se, 25 od 27, odnosno sada 28 država članica do sada je ratificiralo sporazum. Francuska i Grčka su države koje to nisu učinile. U Hrvatskoj je postupak ratifikacije počeo nakon članstva. Možda bi komisija, odnosno vijeće mogli više reći o tome. Nema nekih e, suštinskih problema, e, nego to ima veze sa samim tijekom postupka ratifikacije u državama članicama. Da, to je sporo. Posebno zato što je Indonezija uistinu strateški važna zemlja i moraju se prepoznati kao strateškog partnera Europske unije. A naravno to podrazumijeva i redovne posjete i tako dalje. Šteta je da e, predsjednik komisije ni, dakle, do sada nismo imali posjeta s visoke razine To je zemlja, e, jedna od zemalja koja je utemeljila ASEAN, što bi ASEAN uopće predstavljao bez Indonezije. Također je članica IOC-a i G20, skupine G20, dakle stvarno možemo reći da je riječ o vrlo važnoj zemlji u raznim aspektima. Mnogo ljudi e, Indoneziju doživljava kroz probleme do kojih je došlo uslijed tsunamija i naravno to je dovelo do pojačane suradnje s Europskom unijom kako u području dostave humanitarne pomoći, tako i pomoći postupku rješavanja u sukoba u pokrajini Ačem, to je naravno interni problem u Indoneziji. Mi smo isto tako upočivali e, povjerenstvo za praćenje izbora u Indoneziju u svrhu ocjene nekih dobrih e, koraka e, u pravcu poštenih i slobodnih izbora. Naravno, to svi prepoznaju kao sastavni dio demokratskih procesa u Indoneziji. To je mlada demokracija, zemlja je dugo vremena bila pod vojnim autoritarnim režimom, a 1999. godine je zapravo započela tranziciju prema demokraciji, prema tove napredak koji su oni postigli u istinu impresivan. To je relevantno zato što je riječ o demokratskoj zemlji i zato što, kako ste i sami rekli, je riječ o zemlji koja ima najveći postotak muslimanskog stanovništva u svijetu i to je zapravo dokaz da su demokracija i islam u potpunosti kompatibilni, a znamo koliko ljudi to pokušava opovrgnuti, pa je prema tome primjer e, Indonezije u tom kontekstu vrlo bitan. Što se tiče ovoga sporazuma o partnerstvu i suradnji, to je stvarno ambiciozan i sveobuhvatan sporazum koji bi trebao intenzivirati odnose između Europske unije i Indonezije u svim područjima, naravno ne samo u gospodarstvu gdje se ti odnosi razvijaju vrlo brzom dinamikom. Izvoz e, iz EU Europske unije u Indoneziju se odvostručio u posljednjih šest godina. Inače, to je zemlja gdje je stanovništvo vrlo mlado Srednja klasa je u porastu i postoji velik kapacitet za daljnji razvoj. Zatim e, i laganja Europske unije u Indoneziji su sve veća. Indonezija također naručuje zrakoplove iz Europske unije. Prema tome u gospodarskom smislu odnosi se svakako razvijaju, međutim to se mora dopuniti i E, razvojem odnosa u političkom smislu. Ovaj sporazum vrlo jasno navodi članke o zaštiti ljudskih prava, o suzbijanju e, širenja e, oružja za masovno uništenje, zatim borbi protiv ručnog oružja i lakog oružja i dakle jasno je to ukorijenjeno u vrednotama spovelje UN-a, spominje se i Međunarodni kazneni sud. Naravno, riječ je o mladoj demokraciji, prema tome tu još uvijek ima problema. Imamo i mi problema u Europi, usprkos činjenici da su um, naše zemlje, među njima i neke od najstarijih demokracija u svijetu. Možemo mnogo toga dobiti ako povećamo interakciju uključujući i u političkom smislu. Indonezija ima ključnu ulogu u okviru ASEANA i širenju demokratskih vrijednosti u tom području. Ako gledamo razvoj situacije u Mijanmaru, e, znam da se i u Indoneziji jasno e, bave time i osjeća se utjecaj e, demokratski utjecaj Indonezije koja može poslužiti kao primjer drugim zemljama u regiji. Indonezija je također vrlo važan partner kada je riječ o svjetskim sigurnosnim e, problemima u području jugoistočne Azije, ali i šire na svjetskoj sceni. Naravno, sigurnost na moru je samo jedan od segmenata. Sve ono što se tiče sječe drva i klimatskih promjena, u onim područjima gdje još uvijek ima problema. Eh, naime, Indonezija nije imuna od nekih e, problematičnih trendova koje primjećujemo posebno u e, muslimanskim dijelovima svijeta gdje dolazi do širenja nekih e, fundamentalističkih skupina i tamo ima određenih problema. Dakle, suradnja sa Indonezijom u borbi protiv terorizma vrlo je bitna. Imali smo bombaške napade na Baliju gdje je velik broj Indonežana stradao zajedno sa e, stranim državljanima. Prema tome posla ima mnogo, ali ima i neka područja u kojima možemo učiti jedni od drugih. Recimo borba protiv E, korupcije. Indonezija ima problema sa vraćanjem ukradene imovine i mislim da jedna i druga strana mogu iskoristiti uzajamno iskustvo u području borbe protiv korupcije. Naravno tu je i pitanje korporativnog upravljanja i tako dalje, a i osnovna područja koja se tiču ljudskih prava. Nedavno sam bila u posjetu Indoneziji i kao E, veleposlanica u Indoneziji na početku demokratskih procesa vidjela sam na koji način aktivisti za obranu ljudskih prava i organizacije civilnog društva, e, dakle kako su se oni razvili i uistinu je zadivljujuće način na koji sada djeluju, e, oslanjujući se na vlastite snage, na slobodne medije. Uistinu je to jedan vrlo vitalan sektor i potrebna je dalje interakcija. Mislim da je vrlo pozitivno da su zastupnici Indonezijskog parlamenta, kada su čuli da će se ovo izvješće naći na dnevnom redu, ponudili da dođu u posjed, da se povede razgovor e, s kolegama o svim pitanjima o kojima mi raspravljamo. I naravno da isto tako možemo reći da postoji interes za e, korištenjem ovog sporazuma o partnerstvu i suradnji za daljnji razvoj odnosa. Najkompliciranija pitanja koja se tiču ljudskih prava i borbe protiv korupcije e, su tu. E, što se tiče ljudskih prava, bilo je pokušaj terorističkih e, skupina i primjerice nekih napada. Moram reći da je riječ o zemlji koja je etnički, jezično i vjerski e, vrlo kompleksna. I upravo zbog te činjenice i činjenice da ona nije imuna na zbivanja u muslimanskom dijelu svijeta, postoje ponekad problemi e, sa kršenjem ljudskih prava, uništavanjem e, crkvi i tako dalje. Zatim tu je i problem s Papuom gdje je potreban intenzivni dijalog i u tim područjima kolege iz indonezijskog parlamenta potpuno su spremne s nama ući u dijalog i mislim da je to vrlo pozitivno. Htjela bih na kraju samo još naglasiti da ovaj sporazum o partnerstvu i suradnji prema predviđanjima treba dopuniti sveobuhvatnim sporazumom o ekonomskim pitanjima, o tome se sada raspravlja. I to bi zapravo trebalo ukloniti preprege, prepreke trgovini kao i laganjima u području usluga i javnih nabava. Mislim da će ovaj tekst sporazuma o partnerstvu i suradnji uvelike poboljšati odnose između Europske unije i Indonezije. Mislim da svi od toga možemo imati koristi. U e, uistinu još jedanput put kažem da je riječ o važnom strateškom partneru. Hvala. Sada dajem riječ izvjestiteljima u sjeni. Zastupnica Omen Ritten ima riječ. Hvala. Prije svega želim zahvaliti zastupnici Gomez na izvješću kao i na informacijama koje nam je e, predočila. Ja se slažem s njenim razmišljanjem o ovoj temi. Ovo je prvi sporazum sa nekom od zemalja ASEANA i budući da je riječ o prvom takvom sporazumu, ne samo da je Indonezija sjajna zemlja, nego je to uistinu treba staviti u taj kontekst i mislim da je to Ana vrlo dobro objasnila. Upravo zato imamo s njima dobre bilateralne odnose, a ima i nekih poteškoća. Naravno, u tom smislu je dobro intenzivirati međusobne odnose. Gospodine predsjedavajući, što se tiče ovog sporazuma, političkog, gospodarskog, ali i razvoja u pojedinim granama je svakako nešto čemu treba dati zamah. Želimo snažniju suradnju na svim razinama. I to samo po sebi pozitivno, to je situacija u kojoj su svi dobitnici, a tako i mora biti. Naravno e, za Indoneziju, ali isto vrijedi i za nas. Od toga mora imati koristi i građani Indonezije i građani Europske unije. U Aninom izvješću postoji čitav niz pitanja, e, čuli smo da se dotaknula nekih područja kojima su potrebna poboljšanja, kao što su borba protiv korupcije, bolje poštivanje e, manjina, zatim tu je i pitanje stanja u civilnom društvu i dobro je da veliki dio svoje pozornosti posvećujemo upravo tome, jer e, Sporazum o partnerstvu i suradnji se temelji na načelima, a to su uzajamno poštivanje, jednakost, Zemlja mora biti demokracija, mora se poštivati vladavina prava, prava pojedinaca i društva u cjelini. I na toj osnovi e, zapravo e, smatram da je dobro da je Ana skrenula pozornosti na ta područja. Ja sam e, razgovarala sa veleposlanikom prošli tjedan i rekla sam da je dobro da se to radi jer će to omogućiti samo Indoneziji da uvidi kakvo je stanje stvari i da se na temelju toga može dalje razvijati. Dakle, sada sam istaknula pozitivne strane. Htjela bih isto tako reći da e, se u nedovoljno e, su prisutni neki događaji u posljednjih 15 godina u ovom izvješću. Da, postoje neki nedostaci, međutim u ovome izvješću, u ovom tekstu izvješća, mislim da bismo trebali više naglasiti pozitivne strane, tako da bi možda izazvali veću razinu zadovoljstva. Mislim da nije dobro da stvari predstavljamo previše negativno. Međutim, istovremeno neke stvari treba reći kako bi se potaknulo ljude da e, rade na poboljšanju stvari. E, ja ću predložiti neke amandmane, pa se nadam da ćemo zajedno doći do poboljšane verzije teksta. Naravno, moramo raditi na konstruktivan način, o, izvješće mora biti izbalansirano, ali isto tako e, treba istaknuti e, neke izazove s kojima će se Indonezija suočavati u budućnosti. Mislim, ako to istaknemo, da ćemo i njima učiniti uslugu, jer će se onda oni morati uhvatiti u koštac s tim izazovima, a ovdje u Europi smatram da bi to isto tako bila dobra dopuna i zaključak u odnosu na izvješće. Zanima me kako će se odvijeti postupak ratifikacija u Francuskoj i Grčkoj. Eh, Hvala, gospođo. Sada zastupnik Watson. Hvala, gospodine predsjedavajući. Ja bih također zahvalio Ani Gomez na izvješću i želim ponoviti ono što ste vi rekli na početku. Uistinu je bilo potrebno nevjerojatno puno vremena. 2007. je e, zapravo e, parafiran ovaj e, sporazum i tek 2009. je potpisan i sada treba vršiti pritisak kroz vijeće da se dovrši postupak ratifikacija. Ni Francuska ni Grčka još nisu odradile ratifikaciju, a Hrvatska bi trebala ratificirati sporazum kroz aneks, ali to ne bi trebao biti problem. U trenutku kada imamo tako visoku stopu nezaposlenosti u Europi, neprihvatljivo je da odlažemo stupanje na snagu ovakvih sporazuma koji mogu donijeti nove prilike i nova radna mjesta našim građanima. Mislim da možemo imati velike koristi od ovakvih sporazuma i trebamo dati sve od sebe da izbjegnemo e, odgađanja. Ono što se posebno svidjelo u mom klubu zastupnika u ovom izvješću je dijalog o području ljudskih prava između Europske unije i Indonezije. Smatram da je to imalo uspjeha. Sada već treći puta e, se to održava, a što se tiče Indije, e, po drugi puta e, se odgađaju razgovori o ljudskim pravima. Dakle, mislim da se u tom smislu s Indonezijom može ostvariti mnogo i vjerojatno to odražava činjenicu da i sama ta zemlja želi popraviti stanje ljudskih prava. Nedavno je usvojen zakon o masovnim organizacijama. To bi moglo e, stvarati probleme za organizacije civilnih civilnog društva u budućnosti, no vidjet ćemo kako će se to odraziti. Prije nekoliko mjeseci je tek donesen taj zakon i nije u potpunosti jasno kako će on funkcionirati i na koji način bi mogao utjecati i koje bi mogle biti posljedice. Prema tome mislimo da bi bilo bolje da pratimo kako će se stvari dalje razvijati. Također se slažemo sa Anom kada je riječ o zabrinutosti zbog stanja vjerskih manjina. Riječ je o zemlji gdje je sloboda vjeroispovijesti zajamčena ustavom. Međutim, čak bi i indonezijska vlada, ja mislim, priznala da je potrebno poduzeti dalje mjere u svrhu promicanja vjerske tolerancije. I ne mislim samo da se to odnosi na kršćanstvo ili na Ahmadije, e, problem nije u zakonodavnom okviru nego provedbi mjera na lokalnoj razini. Međutim, e, priznajemo i prepoznajemo činjenicu da je napredak ostvaren i da je vlada aktivna na tom području, premda e, situacija nije uvijek laka i mi smo zbog toga zadovoljni. Isto tako nas brine situacija u smislu korupcije i pranja novca. Tu je i uloga oružanih snaga i utjecaj na gospodarstvo. Međutim, prepoznajemo činjenicu da je Indonezija preuzela neke obveze u okviru skupine G20 kako bi počela rješavati te probleme putem e, automatske razmjene e, informacija, zatim promicanje transparentnosti. Smatramo da bi Europska unija trebala prepoznati te mjere, posebno kada je riječ o imovini kriminalnih skupina u Indoneziji, dakle e, koji su oni uspjeli <laughs> izvesti u Europsku uniju. Nadam se da ćemo i u tom predmetu ostvariti napredak. Imam samo još tri područja u kojima bismo, e, koje bismo htjeli dodati u izvješće. Jedno pitanje tiče se trgovine i ulaganja. Zatim treba istaknuti važnost suradnje u području energetike i razvoju obnovljivih izvora energije budući da Indonezija uistinu ima veliki potencijal u tom smislu. I treće pitanje se odnosi na daljnji razvoj suradnje u području turizma, prometa i e, pomorskog e, okruženja. Mislim da možemo razmijeniti dobra iskustva u području očuvanja mora, posebno je zabrinjavajuće e, uništenje korenih grebena zbog ribarstva i korištenja dinamita u ribarstvu. Prema tome mogli bismo potaknuti daljnju službenu razmjenu kao i razmjenu među pojedincima, među ljudima. I e, želimo dakle potaknuti veću, veće kontakte među ljudima, a htjeli bismo posebno pritom istaknuti Erasmus Mundus i dakle pomoć u školovanju koja bi mogla pomoći u daljem razvoju ove šarmantne i potencijalno bogate zemlje. Señor Watson, tiene la palabra a continuación señor Coffer. Thank you, Chair. Uh, let me also... Hvala. A sada gospodin Butikofer. Htio bih e, se i ja zahvaliti Ani Gomeš na izvješću i mi se uveliko slažemo s tim što je ona rekla. Baš kao i kolega imat ću samo par kratkih primjedbi. Prije svega, glavni cilj toga izvješća je da se promiče partnerstvo između zemalja Europske unije i Indonezije. Drugo, moramo biti sigurni da nećemo ispasti kao strana koja e, previše e, navodi na svoj mlin a isto tako e, moramo također naglasiti važnost elementa e, odnosa sa civilnim društvom. Hvala gospodine Butikofer, gospodine Tenok. Hvala. E, I ja bih želio zahvaliti Ani Gomeš. Ona jako dobro poznaje tu zemlju. Ona je započela tako što je e, radila i e, na pitanjima vezanima u portugalskoj demokraciji i u tajlandskoj demokraciji, a nakon toga je bila i veleposlanik u Indoneziji. I kada ona kaže da se ta zemlja demokratizirala, to je onda sasvim točno nakon situacije s istočnim Timorom. Indonezija je krenula demokratskim putem. Bilo bi mi drago da vidimo da se tako ponašaju i druge zemlje u svijetu. Radi se o vrlo uravnoteženom izvješću, radi se o ogromnoj zemlji s velikim brojem stanovnika, njezino gospodarstvo raste tako brzo da si Europska unija jednostavno ne može priuštiti da ne razvije bolje odnose s tom zemljom u svim područjima, naročito na pitanjima gospodarstva, izgradnje demokracije, zaštite ljudskih prava. E, suradnja s tom zemljom je vrlo važna. Imali smo nekih problema vezanih za Indoneziju i pitanja manjinskog stanovništva. E, prošle godine došlo je do problema vezano za e, sljedbenike Ahmadije e, e, islama, ali čuo sam pozitivne stvari od indonežanskog veleposlanstva u Londonu. Indonezija inače ima i vrlo umjerenu sufitsku Eh, sufijski pokret, ali isto tako eh, indonežanski eh, uleme su često vrlo ortodoksni i poučavaju na zapravo jedan način koji je reformistički i kojeg bi zaista trebalo uvelike potaknuti. Ukratko, vrlo zanimljivo i dobro izvješće o važnoj zemlji. Osobno nisam nikada bio u Indoneziji, bilo bi mi drago da jednom tamo i odem, e, dajem podršku ovom izvješću. Hvala gospodine tanak Ako nitko drugi ne želi uzeti riječ, a prije no što ponovno dam riječ gospođi Gomeš, Okrenut ću se Sunej, i iz Europske službe za vanjsko djelovanje. Mislim da gospodine Sunej želi nešto reći, no prije toga e, molim vas da me saslušate, htio bih vam nešto reći. Naime, imam pitanje, pitanje što sam ga dobio od Europske službe za vanjsko djelovanje. S obzirom e, da je izvjestiteljica dala određeni vremenski raspored, parlamenti 25 zemalja članica ratificirale su taj sporazum. A ja vas želim pitati, znate li iz kojeg je razloga e, trebao toliko vremena da e, cijeli ovaj tekst dođe pred Europski parlament jer gospodin Brok je zaista htio i sve učinio da se dođe pred naš parlament. Radi se o sporazumu koji ima značajni element u trgovini. A slična stvar se događa i s drugim sličnim sporazumima, recimo u Latinskoj Americi ili sa Peruom i Kolumbiji. Pregovori su završeni 2010. godine bili za te dvije zemlje, a e, e, pred Europski parlament tekst je došao na ratifikaciju tek 2012. godine. Ako se slažete jednom kada su pregovori završeni i kada se prebrode problemi, nam se da se možete složiti samo da bi bilo dobro da se što prije ti e, tekstovi prosvjede Europskom parlamentu. Hvala, predsjedavajući. Ja ću vam odgovoriti kada vam u ovom obraćanju na vašu, e, vaše pitanje. Ja ne mogu govoriti ime zemalja članica i žao mi je što je postupak ratifikacije toliko e, dugo trajao. Mogu vam samo reći da Hrvatska i ne treba ratificirati ovaj sporazum zasebno to nije nužno. Htio bih se zahvaliti Europskom parlamentu i čestitati Europskom parlamentu na to što je tako brzo krenuo na posao vezan za Indoneziju. E, mi kao i vijeće pridajemo ogromno značenje Indoneziji. To se u vašem izvješću i odražava. Indonezija je i ključna zemlja koja se nalazi također u ključnoj regiji, a ona je dio ASEANA, ASEAN bez Indonezije jednostavno ne bi bio ono što je sada. Moram e, naglasiti da ovaj sporazum o suradnji i partnerstvu bi bio prvi ako se ratificira nakon stupanja snagu Lisabonskog ugovora. I e, osim toga to bi bio prvi potpisan u Istočnoj Aziji. Europska služba za vanjsko djelovanje prosuđuje Indoneziju na osnovi zasluga te zemlje i mi smatramo da je ta zemlja jedan od ključnih dionika u svijetu s obzirom na e, sve probleme koje danas postoje u svijetu. Mislim da će ključan aspekt ovog sporazuma e, biti taj da će omogućiti političkim odnosima da se unaprijede i dovedu na višu razinu. I ja se slažem da je gospođa Gomeš napisala e, vrlo izbalansirano izvješće. Važno je naglasiti da sporazum o partnerstvu i suradnji je e, nešto što će omogućiti više suradnje po sektorima. Danas poslije podne nabrojeni su energetika i klimatske promjene. Što se tiče klimatskih promjena, kako Europska unija i Indonezija e, oni e, zaista progresivno rade e, po pitanju borbe protiv klimatskih promjena. Mislim da će nam ovaj sporazum omogućiti da proširimo suradnju na tom sektoru. A također e, moći ćemo govoriti i o pitanjima vanjske politike vezano za Mijanmar i za Rohinge. Također o pitanjima vezanim za Bliski istok i E, za arapsko proljeće jer Indonezija je bila prva zemlja koja je bila pozvana u Kairo. Dakle, moramo govoriti o svim tim stvarima. Prvoj od njih klimatske promjene. Međutim, podsjetimo se sporazum o partnerstvu i suradnji nije kraj jednog procesa, to je okvir i početak okvir, ali mi moramo imati kvalitetni dijalog s Indonezijom. Stvari se neće zaustaviti na ovome. Europski parlament kao i kolege iz Europske komisije će raditi na mnogim sektorima, pomorskoj suradnji i e, mnogim e, drugim aspektima. Svi ćemo dakle morati zajedno raditi po pitanjima svih tih sektora. Želim također naglasiti eh, po pitanju ratifikacije. Točno je da dvije zemlje članice još uvijek nisu ratificirale taj sporazum. Međutim, eh, želim eh, vas uvjeriti da se ne radi o bilo kakvom problemu koje te dvije zemlje imaju s potpisivanjem tog sporazuma ili da imaju bilo što protiv Indonezije, ne radi se jednostavno o tehničkom pitanju i o dugovlač, malo otežanoj ratifikaciji u tim dvijema zemljama. A e, što se tiče brze ratifikacije i Europski parlament može to učiniti brzo, to će biti od ključnog značaja. Drago mi je da vidim da se Europski parlament tako brzo pozabavio ovim pitanjem i čestitam Ani Gomeš na izvješću. Hvala, a sada se obraćam gospođi Gomeš da zaključi raspravu. Hvala. Eh, Hvala svim kolegama koji su se izjasnili u ovom izvješću. Znate da je broj riječi ograničen. Prema tome sam polovinu, odnosno onoliko koliko je ostalo u izvješću, toliko sam i morala iz njega izbaciti. E, prema tome nije možda onoliko uravnotežen koliko sam ja htjela da on bude možda je on upravo onakav kao što je to pisala kolegica Rija Omenreuten, koja je e, rekla da će se neke stvari napraviti kroz amandmane. Moramo dakle biti konstruktivni u tom smislu i naglasiti da područja suradnje mogu biti zaista korisna ne samo za jednog od dva partnera, već za oba partnera. Izvjesno je da će jedna i druga strana profitirati od suradnje. Naravno, postoje neke stvari vezane za politiku, e, korupcija, porezki raj i tako dalje. E, to je nešto iz čega zaista moramo izvući lekcije iz sadašnje krize. Ali neke stvari trebamo učiti iz Indonezije, jer Indonezija je jedna od zemalja koja je ratificirala konvenciju o pravima migranata i njihovih obitelji. Indonezija je također zemlja koja na pragmatičan način pristupa pitanjima izbjeglica, jako dobro surađuje s UNHCR-om. Mislim e, da kada na vlast dođe nova vlada Australije da će se tu možda pojaviti neki problemi. Moramo e, podržavati Indoneziju u stavu koji ima po tom pitanju. To je jako važno. Od njih možemo mnogo naučiti. Čuli smo e, također da su oni e, značajni dionici po pitanju klimatskih promjena, obnovljivih i održivih ulaganja. Mnogo se tu može s njime zajedno napraviti, a sasvim su se e, ispravno spomenuli i drugi sektori o kojima je govorio predstavnik Europske komisije. Zadivljujuće kada vidimo koliki je napredak ostvarila Indonezija boreći se protiv e, gusarstva jer e, to je nešto što se može ostvariti samo surađujući s drugim zemljama. E, Ta je problem bio zaista akutan prije nekoliko godina, a sada se on uvelike smanjio zahvaljujući jednom vrlo pragmatičnom pristupu. Dakle, mnogo toga možemo naučiti surađujući s Indonezijom. E, i ja ću sama e, uputiti, e, uložiti amandmane na moje vlastito izvješće jer treba unijeti nekoliko ispravaka. Neke stvari nisam mogla unijeti zbog toga što jednostavno e, nije sam, samo izvješće moglo biti dulje. Međutim, treba unijeti i neke ispravke jer je dijalog po pitanju ljudskih prava između Europske unije i Indonezije već na snazi i prije dakle nego što je stupio na snagu sam sporazum o partnerstvu i suradnji. Trebalo bi i više razraditi ulogu Indonezije u regiji. E, i, Indonezija je dio demokratskog foruma Zbalija to je vrlo značajan e, forum. E, posljedice njegovog rada mogu stiti i u Mijanmaru. Zatim e, i na drugim poljima vezanim za politiku Indonezija igra značajnu ulogu i trebamo s njom surađivati. Zaista se slažem s onim što rekao gospodin Butikofer da moramo dati pravu dimenziju radu civilnog društva. Zašto e, me je e, zakon malo iznadio. Ja sam bila tamo i razgovarala s predstavnicima civilnog društva, e, pa sam osjetila kako oni imaju određene bojazne, žele da im da taj zakon bude bolji. Ali moramo naći odgovarajuće okvire za suradnju s civilnim društvom kako bi e, se sve to odrazilo na zadovoljavajući način. Neću sada ništa više dodati. Cijenim i zahvaljujem se na podršci svih kolega e, i e, očekujem njihove amandmane. Što se tiče kontakta s Indonezijom, oni su spremni doći k nama. E, indonežanski a, na primjer, u vrijeme kad sam ja bila u nizozemskom veleposlanstvu, on je bio u tajlandskom veleposlanstvu u Lisabonu. Dakle, e, bi napravio neke komentare i sugestije i molim da te zemlje članice koje još nisu ratificirale da to učine kako bi ovaj sporazum što prije zaživio jer postoji ogromni potencijali suradnje s Indonezijom. Hvala. A sada želim pozdraviti indonežanskog veleposlanika koji je s nama danas poslije podne. Amandmane treba uložiti do 10. listopada u podne. Prelazimo sada na šestu točku dnevnog reda. Okvirni sporazum između Europske unije te Republike Armanije o općim načelima o sudjelovanju Republike Armenije u programima Europske unije. U travnju prošle godine armenske su vlasti započele E, sudjelovati u programima e, vezanim za tehnologiju i istraživanja. Na taj način e, europski će se građani približiti armenskim građanima, a to je jedan od ciljeva naše politike susjedstva. Dragi kolege, jasno vam je da je u posljednjih nekoliko dana došlo do nekih ključnih pomaka u e, tom smislu. Gospodin Poreba nije tu, ali gospodin Tanok ga zamjenjuje. Hvala. Govorimo u ime kolege Tomasa Poreba e, koji danas nažalost nije s nama jer e, se ne osjeća dobro. Ja ću se osvrnuti na odluku armenskog predsjednika Sarkizijana, koja možda nije ni iznenađujuća, a to je da će se Armenija pridlužiti e, Carinskoj uniji e, kojoj je na čelu Rusija. To nije baš dobra vijest za program e, susjedstva kojima Europska unija. To ne znači da će se Armenija zbog toga udaljiti iz e, od Europske unije. Ne, upravo suprotno. Vlasti Jerevana rekli su da će Armenija nastaviti raditi na modernizaciji svoje zemlje. E, ovo o čemu sada govorim i što je načinio gospodin Poreba u ime našeg odbora se e, osnova na onome što je vijeće odlučilo u ožujku 2007. godine gdje e, zemlje koje su obuhvaćene politikom europskog susjedstva mogu sudjelovati u europskim e, programima. Bude li se ovaj sporazum potpisao, Armenija će doći e, do mogućnosti da poveže, da pojača suradnju i u mnogim poljima među građanima kao i pojedinim sektorima s Europskom unijom. E, ovaj je sporazum već parafiran, e, upravo se sada parafira, radi se o programu E, pridruživanje o kojem se trebalo govoriti u studenom u Vilniusu, međutim, nažalost, do njega sada više neće doći. E, odluka vlasti iz Jerevana da se Armenija pridruži e, Carinskoj uniji i Eurokavhaskoj uniji je nešto što građani trebaju ratificirati. Međutim, bila bi greška da mi sada okrenemo leđa Armeniji. Armenija ostaje aktivni e, partner i sudionik u okviru istočnog partnerstva i dalje nastavlja provoditi reforme što ih je predložila Europska unija i naravno i dalje je dio parlament skupštine Euronesta ali Europska unija i Armenija bi trebali imati okvirni sporazum kojim bi Armenija sudjelovala u e, programu Europske unije. Hvala na pozornosti, a osim toga u privitku možete e, pročitati i jedan e, sadržaj svega ovoga. Hvala gospodine Tanog. Prelazim sada na izvjestitelju sjeni. Najprije gospodin Kovačev u ime Europskih pučana. Hvala, lijepa. E, najprije bih htio zahvaliti izvjestitelju. Mislim da ne bismo trebali povezati e, najnovi e, razvoj događaja odnosno pritisak koji je Rusija izvršila na Armeniju da se pridruži Razijskoj un, carinskoj uniji e, sa e, ovim ovom našom e, izvješćem. Ovo je naravno manje više paket koji smo već usvojili, e, na što se radi liberalizacije viznog režima i ja mislim da ne bi bio dobar politički znak, dobra poruka kad bismo sad okrenuli leđa Armeniji i time još pogoršali već i onako tešku situaciju u kojoj se nalazi armenska vlada i predsjednik. Dakle, ja podupirem preporuku izvjestitelja. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine Kovačev. Sada riječ ima gospođa Lunaček. Hvala gospodine predsjedavajući. U ime kluba zastupnika ja bih također htjela reći da mi e, općenito podupiremo stajalište izvjestitelja usprkos odluci armenskog e, predsjednika da se pridruži Eurazijskoj carinskoj uniji. E, ovi programi će koristiti građanima, dakle narodu u Armeniji i u tom smislu mi želimo podržati ovo izvješće, ali imamo jedna, jednu, stvar nas brine, a to je e, u vezi sa e, liberalizacijom viznog režima. Činjenica je da se ne razlikuje između armenskih građana koji e, žive u e, oblasti na Gorni Karabah i onih koji žive u Armeniji. Dakle, u ovom izvješću se govori o Armencima bez obzira gdje oni žive. Dakle, oni koji nemaju armensko državljanstvo i žive u Nagornom jer žive na Bornom Karabahu neće moći sudjelovati u ovome e, programe. Dakle, moje glavno pitanje je zašto nema objašnjenja, odnosno zašto se tu e, ništa ne govori o tome, a drugo pitanje je kakvo je e, stanje, kakva je situacija u našim odnosima sa Azerbeđanom. E, mi smo zapravo htjeli glasati o Armeniji i Azerbeđanu u isto vrijeme. E, time bi se e, sve što donesemo odnosilo na građane jedne i druge zemlje. Dakle, ne bi, bilo veze, ne bi bilo važno gdje žive. A ovako znamo da je Nagorni Karabah okupiran teritorij i Dakle, tu sad postoji opasnost e, dvostrukih, e, različite situacije za građane e, Armenije i Nagornog Karavaha. Mislim da bismo tu trebali imati jasan stav i zaista me zanima stajalište komisije u vezi s tim. I ja bih vas zamolila da tu uključite objašnjenje na tu temu u obrazloženje Međutim, bez obzira na to, zeleni će podržati ovo izvješće e, jer smatramo da je važno. Hvala lijepa. Gospodine, gospođo Lunačeka, sada gospodin Vajgl. Ja također vidim da je, smatram da je korisno da se da Armenija bude uključena u programe suradnje sa Europskom unijom, o tome nema nikakve sumnje. E, mi zaista nemamo e, e, namjeru niti nam je u interesu gurati, gurnuti Armeniju u izolaciju. Zemlja ima dovoljno problema sa susjednim zemljama, naravno sa Azerbeđanom, pitanje oblasti na Gornji Karabah. Međutim, ja ne mislim da tako lako možemo reći da je Armenija gurnuta u Euroazijsku carinsku uniju, odnosno u ruske ruke, e, zbog e, toga što su ruske trupe prisutne na njihovom teritoriju i zbog e, problema na Gornji Karabah i zbog e, dodatne težine već postojećim poteškoćama u vezi sa rješavanjem ovog problema. Dakle, mislim da je u redu ne povezati trenutno E, te dvije stvari, odnosno otvoriti vrata Armeniji za sudjelovanje u ovim programima, ali s druge strane trebali bismo biti svjesni činjenice da nismo mi bili ti koji smo zatvorili vrata e, Armeniji što se tiče sporazuma o pridruživanju, nego je Armenija bila ta koja e, se okrenula i dakle to nije bila samo vijest u novinama, nego je to bilo, bila jedna obvezujuća izjava predsjednika države. Dakle, e, ne možemo gledati Armeniju samo kao žrtvu trećih zemalja, nego oni trebaju nositi, snositi odgovornost za svoje odluke. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada riječ ima gospodin Kirilov. Hvala gospodine predsjedavajući. Dakle, kao što se svi sjećamo, mi smo već razgovarali o ovoj temi i kritizirali pritisak koji Rusija vrši na zemlji istočnog partnerstva. Po mojim informacijama postoje signali da to nije bio baš tako veliki pritisak da su Armenci ovu odluku relativno lako donijeli. Međutim, bez obzira na to, ja se slažem sa izvjestiteljem da ne bismo trebali zatvarati vrata, jer time bismo pokazali e, da imamo isti pristup kao i Rusija, znači da isto želimo vršiti pritisak. Dakle, e, za vrijeme posjeta Armeniji e, povjerenik je također na sličan način se izrazio. Trebamo imati na umu interese armenskih građana i želimo da se odnosi između Europske unije i Armenije razvijaju kako što se tiče direktnih kontakata između stanovništva Europske unije i stanovništva Armenije, između mladih ljudi u području kulture, obrazovanja i tako dalje. Dakle, trebali bismo zapravo biti e, spremni na nove oblike te suradnje. Naravno, u politici se nikad ne može računati s tim da će se stvari Um, odvijati glatko, ali um, ponavljam, um, nakon ove iznenađujuće odluke armenske vlade trebamo nastaviti sa suradnjom i po mom mišljenju trebali bismo početi, dakle ne nastaviti, nego početi biti aktivni sudionici u rješavanju problema na Gorni Karabah e, gdje do sada nismo učinili ništa. Mi smo jednostavno tu podržavali status quo e, e, i samo smo izjavljivali da podržavamo pranja menjina. Međutim, mi tu ne, tu ne postoji naša politička prisutnost Ista je stvar i sa drugim konfliktima na Južnom Kafkazu, a također i u e, Traznjestriji. Dakle, svi, sve su to zamrznuti konflikti gdje mi ne činimo ništa, ali kritiziramo treće zemlje da navodno vrše pritisak. Mi smo mogli sudjelovati u rješavanju tih problema na pozitivniji i aktivniji način. Ne bismo trebali zaboraviti da je to europski teritorij, da smo mi jedna velika unija, mi bismo trebali imati ideje, barem ideje e, jedno kratna posjeta e, visoke predstavnice Lady Ashton nije dovoljna. Hvala lijepa gospodine Kirov. E, riječ sada ima Hvala gospodine predsjedavajući. Moram priznati da sam skeptičan prema predlogu izvjestitelja gdje jasno kaže da parlament e, odobrao zaključak protokola Prema mom tumačenju, ono što je Armenija učinila može se okarakterizirati kao neprijateljski čin. Putin nije naš prijatelj. Prema tome jasno je e, koji je njihov izbor između europske perspektive i unije sa Putinom i njegovim prijateljima koji jasno se rukovode jednom neprijateljskom logikom proteklih nekoliko mjeseci, mislim da tu treba jasno reći stvari. Ne kažem da treba zatvoriti vrata, kao što su rekli ostale kolege, ali možda treba držati ta vrata pritvorenima, a ne širom otvorenima. I ako kažete da parlament treba e, odobriti zaključivanje protokola, to znači da zapravo zatvaramo, da, da držimo vrata otvorenima kada se ništa nije dogodilo. Mislim da e, politička poruka nakon ove odluke armenijskog predsjednika treba biti jasna i reći da je ovo jedan neprijateljski čin u odnosu prema Europskoj uniji. Prema tome ja neću glasovati za ovakvu formulaciju teksta. Još jedan put kažem, moramo biti vrlo jasni, riječ je o političkoj gesti i treba reagirati na politički način. U protivnom nećemo pomoći Armencima koji će smatrati da ako nama ne predstavlja problem e, da dolazi do takvog e, radikalnog zaokreta Armenije prema Putinu, onda u tom slučaju nema zapravo nikakve razlike između onoga što mi radimo ovdje u Europi i onoga što radi a Mislim da postoji velika razlika između političke vizije koju zagovara Putin i europske politike. Hvala. Mm, Senjora Lunaček, eh, Hvala lijepa. Gospođa Lunaček, Ovdje danas nije nazočan predstavnik komisije, to nam je žao. Da li netko drugi želi riječ? Da, gospodin Tenok. E, da ćemo vam riječ za trenutak. E, gledao sam da li je ovdje prisutan netko od komisije. pokušamo ćemo zatražiti od njih e, napismeno odgovor. A sada gospodin Vuljanić, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Mi očito pokušavamo već neko vrijeme uvjeriti jedni druge u vrlo očite stvari. ne mislim da se možemo ponašati e, s jedne strane na otvore način, a s druge strane proglašavati ovu odluku armenske vlade nepreteskim činom. E, moguće je zapravo vjerojatno da bi da bi ta odluka armenskog e, predsjednika mogla biti jednostavno posljedica pritiska koji vrši Rusija. Ali oni su procijenili situaciju i odlučili na koji način se žele postaviti što žele činiti u budućnosti a na nama je da kažemo da prihvaćamo njihovu odluku to je njihova odluka i oni imaju pravo donositi takvu, donijeti takvu odluku naravno imamo dvije grupe susjeda one koji će E, imati veće i kompleksnije aspiracije prema Europskoj uniji i one koje neće. Armenija je očito u ovoj drugoj skupini, trenutno. Pretpostavljam da nikad nećemo reći da nećemo imati suradnju i komunikaciju i dobre odnose sa tom drugom skupinom naših susjednih zemalja. Dakle, onih koji nemaju aspiracije prema članstvu u Europskoj uniji. Dakle, zemlje istočnog partnerstva, Ukrajina i Moldova još imaju te aspiracije, ali ako odluče na drugi način još uvijek možemo imati odnose s njima i pretpostavljam je to ono što e, je izvjestitelj pokušao reći. Mi ne možemo i pretpostavljam da ni nećemo e, stati na stražnje noge svaki put kad nam neko kaže ne. Ne, jednostavno znači ne za jednu vrstu odnosa, ali postoje različiti drugi e, tipovi odnosa koje možemo njegovati i iz kojih, od kojih možemo i mi i te zemlje imati koristi, kao na primjer Armenija. Neke e, zemlje će se u budućnosti naći u sličnoj situaciji i ja ne bih htio e, da sada mm, napravimo neki oštar potez koji bi bio presedan za budućnost. Hvala lijepa. Hvala gospodine Vuljanić. A sada gospodin Tenok. Ne, najprije gospođa Lunaček. Htjela sam reagirati na ono što ste rekli da e, je trebao doći predstavnik komisije dati neka objašnjenja. E, već smo dobili e, izjavu komisije na temu viznog režima i također bih htjela e, apelirati na gospodina Tenoka koji zamjenjuje izvjestitelja. Htjela bih vas zamoliti da kažete gospodinu Porebi da bi u obrazloženju izvješća e, trebalo izraziti našu zabrinutost u vezi sa e, građanima na Gorni Karabaha. Vi ste bili ti koji ste govorili svojodobno o, e, u drugim situacijama o, o e, toj temi, dakle molim vas da e, prenesete ovaj naš zahtjev gospodinu Porebi da to uključi u obrazloženje izvješća, tu našu zabrinutost u vezi sa građanima na Gornom Karibeha. Gospođo Lunaček, ja sam poznat kao prijatelj Armenije i bit ću potpuno iskren s vama. Vaša interpretacija međunarodnog prava e, nije baš u skladu sa stavom parlamenta u vezi sa ovim pitanjem. Mi smo uvijek e, bili, e, izražavali stajalište da zastupamo E, pravo e, na Gornji Karabaha na samoopredeljenje, dakle mi nemamo zapravo službeno stajalište da je oblast na Gorni Karabah okupirana. E, dakle, kao prvo nikad nisam bio tamo a koliko ja znam tamo nema stanovnika koji nisu armenci dakle ovo što vi govorite da se da ste zabrinuti jer se ovo ne bi onda odnosilo na nearmence mislim da takvih gotovo da nema tako da mi smo različitih mišljenja i ja ne bih e, neću prenijeti gospodinu Borebi ovaj vaš zahtjev jer se s njime ne slažem što se tiče komentara gospodina Predeja, moram reći da se ni s njim ne slažem. On e, upada u zapravo način kako Rusija gleda na taj na, e, ovu situaciju da, gdje da, po njihovom mišljenju se tu može ili dobiti ili izgubiti. E, radi se o tome da je Armenija suverena država koja ima pravo odlučiti kojoj geopolitičkoj strategiji se želi pridružiti e, i oni su to učinili u skladu sa svojom suverenošću i neovisnošću. To je sigurno bila teška odluka i siguran sam da je dosta veliki pritisak bio izvršen na njih. E, ali ideja da time što je Armenija postala prijatelj Rusije je postala neprijatelj Europske unije je po mom mišljenju E, krivi pogled na stvari. Mislim da Armeniji trebamo e, držati širom otvorena vrata bez obzira što se pridružuju drugim e, udruženjima i sporazumima. Hvala lijepa. Hvala gospodine Tenok. Gospođo Lunaček. Gospodine Tenok, ja znam vi kažete da ste prijatelji Armenije. Ovo međutim nije pitanje toga čiji ste prijatelji, ovo je pitanje načela i stališta parlamenta u tom smislu. E, dakle, čula sam od vas da nećete e, prenijeti gospodinu Porebi moj, moj zahtjev, ali zamolit ću druge e, druge izvjestitelje u sjeni da mu to prenesu. Koliko ja znam mi ne možemo uložiti amandmane na e, obrazloženja. E, međutim, ja ću pokušati zamoliti gospodina Porebu da uključi e, rečenicu o tome, rečenicu kojom bismo izrazili zabrinutost u svoje obrazloženje izvješća mi e, time ne kažemo da ćemo glasati protiv ovog izvješća, međutim postoji problem na Gorni Karabaha, taj problem nije riješen i mislim da naša zabrinutost treba biti spomenuta u obrazloženju. Dakle, ja ću razgovarati sa izvjestiteljima u sjeni i e, pokušat ću njih zamoliti da e, prenesu tu moju molbu gospodinu Porebi, to je jedino što mogu učiniti. Hvala. Mislim da smo sada zaključili raspravu pod ovom točkom dnevnog reda. Rok za podnošenje amandmana je 25. rujna u podne. I sada nam preostaje nekih 8 minuta. Pa ćemo imati pauzu, a nakon toga ćemo imati razmjenu gledišta sa šefom delegacije. E, gospođo Lunčak, da li ste rekli da je to 25. rujna? Ja sam upravo... Upravo smo čuli da nema amandmana. memorandum, que es facultad del ponente, pero eh, creo... Dakle, to smo protumačili na način da su amandmani na obrazloženje fakultativni, da ih izvjestitelj može uzeti u razmatranje. Prema tome, to je jedan hipotetski rok za predlaganje amandmana 25. rujna. Sada ćemo imati kratku pauzu. Nakon toga ćemo imati razmjenu mišljenja sa